Dobar dan, dame i gospodo. Nastavljamo sjednicu. Prešao bih na rezultate glasovanja. Ovo je bilo glasovanje o prvom paketu amandmana prvi paket amandmana na zajednički prijedlog rezolucije o usklađenom djelovanju EU-a u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica. Rezultati su sljedeći. Usvojen je amandman broj 2. Ovdje možemo vidjeti rezultate. Usvojen je amandman broj 2, dakle 473 glasa za,